Eh, Izvjestio je gospodin eh, Diaz de Mera Garcia Consuegra eh, vezano uz Agenciju Europske unije za suradnje tijela za povredu zakona pod nazivom Europol. Odmah ću predati sada riječ izvjestitelju gospodinu Diazu de Meri. Muchas gracias, señora presidenta. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dobro jutro, gospodine Prveniče, dame i gospodo, dragi prijatelji, drage prijateljice. Ja radim na ovoj uredbi već nekoliko godina i od početka sam imao istu namjeru da se Europol opremi zahvaljujući uredbe kako bi imao dostatne alate i kako bi mogao ispunjavati ciljeve koji su zadani toj agenciji. Ta agencija e, za provedbu zakona ima za cilj da podržava rad tijela za provedbu zakona o državama članicama te da sudjeluje u njihovoj zajedničkoj borbi protiv terorizma. A postoji još i drugih 30 e, ciljeva poput trgovine drogama, trgovine ljudima, ilegalna trgovina organima, otmica, e, uzimanje taoca, e, uzimanje ucjene, pranje novca, trgovina s oružjem, seksualna nasilje i dakle do 30 različitih kaznih e, kaznenih dijela se tu navode. Mi smo uspjeli izbjeći spajanje Cepola i Europola i to je šesto zastupnika u ovom parlamentu poduprlo. Zahvaljujući dobroj suradnji, zahvaljujući suradnji izvjestitelja u Sjeni, kojemu ovom prilikom želim izričito zahvaliti, smo u drugom čitanju mogli jasno vidjeti koliko smo zapravo dobro i usko surađivali sa kolegama, koliko smo uspjeli ostvariti jak konsenzus. I stoga želim zahvaliti svima onima koji su u ovim dugim trim godinama pregovora radili na tome. Imali smo tri trijaloga pod talijanskim predsjedništvom, tri pod latvijskim predsjedništvom i četiri pod luksemburškim predsjedništvom, dakle sve zajedno deset trijaloga i 27. studenog smo uspjeli postići sporazum. Želim stoga zahvaliti svim predsjedništvima vijećem. Želim isto tako zahvaliti na dobrom radu gospodina Demičija, e, predstavnika komisije, jer on bio jako profesionalan. Činjenica da smo se uspjeli usuglasiti u drugom čitanju pokazuje na sljedeće. Europol treba odigrati ključnu ulogu u borbi protiv e, islamskog terorizma. Važno je isto tako bilo i da smo stvorili Europski centar za borbu protiv terorizma, na taj način možemo prikupljati obavještajne informacije i boriti se protiv terorizma. A istodobno pomoću tih tijela stvaramo i pravna sredstva za borbu protiv ekstremističnih djelatnosti na internetu. E, imamo i tu taj odjel za sadržaj na internetu koji kontrolira sadržaje, koji surađuje sa e, pružateljem usluga interneta kako bi se što prije ukinula, ukinuli ti sadržaj sa interneta. Agencija će se boriti protiv svih oblika e, kriminala za koje je nadložna i zbog toga izmjenjuje i podatke, uključujući i obavještajne podatke, a isto tako imamo tu i stratešku analizu, e, analizu rizika, to naravno sve pod nadzorom e, nacionalnih policijskih službe i službenika za vezu, jer to su oni koji stvaraju tu vezu između e, Europola i nacionalne države. Dakle, nacionalni službenici vezu će biti obavješteni čim postoje informacije o kaznenim dijelama koji se tiču određene države članice. Europol također može e, provesti istraživanja i istrage kako bi na taj način e, koordinirala aktivnosti država članica. Europol također može sakupljati i podatke o privatnim osobama, naravno pritom se pazi na zaštitu e, privatnog života, ali tu se radi o groznim zločinima poput e, zloupotrebe djece i tako se možemo nakon toga boriti. Imamo i robustan sustav zaštite podataka i zahvaljujući ulozi Europskog nadzornika za zaštitu podataka jer je to neovisna institucija koja će e, biti u vezi sa nacionalnim nadzornicima za zaštitu podataka. Na temelju paketa o zaštiti podataka e, kojeg smo usvojili na protekloj plenarnoj sjednici, imamo sada i okvir, e, imamo poboljšanja vezano uz agenciju za upravljanje, vezano uz direktora i uz upravni odbor. To je važno i kada se radi o parlamentarnoj kontroli. U članku 88. ugovora o Europskoj uniji traži se da e, Europski parlament zajedno sa nacionalnim parlamentima kontrolira rad Europola. Iz toga imamo zajedničko nacionalno tijelo e, europskih i nacionalnih parlamenta koju smo stvorili. Važno je boriti se protiv terorizma, a to je moguće samo ako institucije surađuju. Eurojust će također od sada imati pristup podacima Europola. Dug je bio taj zakonodavni put, ali rezultat je zadovoljavajući i na taj način će Europol imati mogućnost 24 sata dnevno svaki dan u tjednu raditi na ovoj borbi i evo to bi bilo to. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Sada ćemo prijeći na povjerenika Avramopolosa u ime komisije. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, započet ću s time što ću izraziti zahvalu izvjestitelju, gospodinu Dijazu de Meri i njegovoj ekipi koja je obavila izvestan rad kada se radi o usvajanju ovog ključnog komada zakonodavstva. Nakon tri godine neumornog rada u svrhu postizanja ovog kompromisa mogu mu sada čestitati na ishodu i izraziti mu zahvalu na izvrsnoj suradnji koju smo imali. Zašto je ovo uredba od ključne važnosti? Naša borba protiv terorizma je naime sada jedan od glavnih političkih prioriteta. 82% europskih građana u nedavnim anketama su rekli da žele da Europska unija više djeluje po pitanju borbe protiv terorizma nego što je to činila do sad. Jednom kada se počne sa provedbom ove uredbe na proljeće 2017. godine, ona će nam pružiti pravi okvir da to činimo. Kao prvo, tako što će Europol postati informacijsko središte za tijela provedbe zakona u Europskoj uniji. Pariz i Brisel su jasno to pokazali razmjena informacija je bila do sad naša peta. Države članice moraju se bolje koordinirati i učinkovitije se koordinirati. Složene istrage moraju primiti podršku um, zdravim analizama. Europol može imati pravu dodatnu vrijednost što se toga tiče. Drugo važno poboljšanje je demokratski nadzor od strane parlamenta. Naša nova pravila zajamčit će eh, odgovornost eh, nad aktivnostima Europola zajedno sa, nacionalnim parlamentima. Zaštita osobnih podataka ćemo, također, eh, je također nešto ćemo ojačati. Mislim da je rezultat našeg rada što se tiče ovog dosija pozitivan. Pravna osnova Europola usklađena je sa Lisabonskim ugovorom, a ciljevi reforme Europola su ti da Europol postane odgovorniji, da polaže račune, da postane učinkovit e, i djelotvoran i to je nešto što smo u potpunosti uspjeli postići. Ali, ipak, želim se osvrnuti na dvije izjave koje je komisija već predala vijeću i na to bih vam danas htio shvatiti pažnju. Prva izjava tiče se upravljanja Europolom mi smo dalje uvjereni u to da bi bilo da se uspostavi izvršni odbor kao dio upravljačke strukture Europola i drugih e, agencija. Mi ćemo pratiti e, situaciju po pitanju upravljanja Europolom i u iduće dvije godine ćemo istražiti je li potrebno izdati daljnje zakonodavne prijedloge što se toga tiče. Drugo pitanje tiče se toga da se treba postići dosljednost između uredbe o Europolu i paketu o zaštiti podataka. U svjetlu nedavnih usvajanja novih pravila Europske unije o zaštiti podataka i e, nadolazećeg revizije e, E, zaštite podataka za tijela i agencije Europske unije, ne, trebamo izbjeći udostučenja i pretjeranu složenost. I stoga treba biti jasno da dužnosti koje vrše e, odbori za suradnju u okviru ove uredbe će u budućnosti preuzeti e, novo osnovani odbor za zaštitu podataka. Uvaženi zastupnici, pozdravljam ovaj važni korak i veselim se čuti vaše primjedbe. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala vam lijepa gospodine Paveniće. Prećemo sada na govornike u ime kluba zastupnika. Nažalost ne vidim gospođu Holmajer. Aha, upravo ste ju zamijenili sa gospodinom Zverom u ime kluba zastupnika EPP-a. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice sigurnost e, europskih građana je dovedena u pitanje. I za to postoji mnogo razloga. Nismo dovoljno ulagali u obranu i zbog toga imamo sada mnogo prijetnje po pitanju sigurnosti. To znamo i po pitanju onoga što čini Rusija i to znaju svi oni koji žive sad u Europskoj uniji. Europska unija je najveća gospodarska sila i vrlo je važno da sada tri godine nakon pregovora imamo sporazum o Europolu. Drago mi je što već danas glasujemo o novoj uredbi. Europol će s time dobiti e, veće nadležnosti u borbi protiv terorizma. Europol će također moći uspostaviti specijalne jedinice, a suradnje među Europola i država članica će se poboljšati. Ja sam ponosan na klub zastupnika koji se zalaže sa e, bolju suradnju s Europolom. Europol smo jačali i sad imamo bolji pravni okvir. I naši građani će biti ponosni na nas. Hvala vam lijepa gospodine. Sada u ime socijalista demokrata riječ ima gospodin Weidenholzer na tri minute. Hvala vam gospođo predsjednice. Sutra će biti važan dan. Mi ćemo usvojiti uredbu o Europolu u drugom čitanju. Potrebno nam je bilo više od tri godine, više od 80 sjednica. Bio je to dugotajan postupak, a gospodin Diaz de Mera je vrlo pažljivo i na vrlo kolegijalan način usporavao taj proces i želim mu srdečno na tome zahvaliti, a isto tako i svim kolegama koji su u svojstvu izvjestitelja s njim surađivali vladala je vrlo dobra radna atmosfera. Ova uredba prilagođava propise Europolu u Lisabonskom ugovoru, ali isto tako uvodi poboljšanja za poveću sigurnost europskih građana i građanki, smanjuje e, birokratizaciju prekogranične suradnje i omogućava učinkovitiju borbu protiv organiziranog kriminala te protiv terorizma. S ovom uredbom možemo E, na učinkovit način, na demokratski način definirati uloge Europola, možemo jačati demokratski nadzor i možemo uvesti stoga pravila po pitanju zaštite podataka. Posebice je važno da parlamentarni nadzor vršimo zajedno sa nacionalnim parlamentima. To je jedan od rijetkih zakonodavnih e, akta gdje institucije mogu surađivati sa nacionalnim tijelima i taj zajednički sustav nadzora bismo trebali uvesti i u drugim područjima. Interparlamentarna suradnja je jedna od važnijih stupova europskog projekta. Mislim da je isto tako važno da nam je uspjelo na zadnjoj sjednici ovog parlamenta usvojiti paket o zaštiti podataka i na taj način zapravo ovdje nastavljamo na to usvajanje i imamo ove nove propise koji su u skladu sa tim novim razvojima događaja. To će ojačati vjerodostojnost Europola i to je preduvjet za učinkovitu suradnju, za veću prihvatljivošću među javnosti za ovu agenciju i za veću spremnost za razmjeni osobnih podataka. Važno je isto tako bilo da smo rekli da ćemo odbiti spajanje Cepola i Europola zato što smatramo da zapravo želimo jačati te dvije institucije zasebno i taj pragmatični pristup smo primjenjivali i u drugim područjima, primjerice e, kada se radi o odjelu za promatranje sadržaja na internetu, gdje dobro, sam još uvijek mišljena da bi smo za to trebali imati zasebni zakonodavni prijedlog, ali nije bilo mnogo vremena i stoga smo se na kraju odlučili za ovakav korak. Mislim da ćemo usvojiti dobru uredbu da će rad Europola biti sada ojačan u korist naših građana i građanki i da je to dobar temelj za daljne integracijske korake vezane uz suradnju e, tijela povode zakona, što nam je svakako potrebno. Hvala vam gospodine Vajdenholcu, gospodin Krkop u ime EKR-a na dvije minute. Hvala vam lijepa gospodine Poraniče. Europol su potrebni novi alati kako bi se suočio s novim izazovima. Danas, nakon dugog razdoblja pregovora, konačno smo si dali novi mandat eh, da se osvrnemo na ovu veliku prijetnju eh, vezano u sigurnost. Europol sada važno središte za operativnu podršku i za razmjenu obavještenih podataka diljem Europske unije. Ova uredba Europolu daje alate s kojima može bolje reagirati na prijetnje, a našim građanima daje povjerenje da se Europol približava visokim standardima po pitanju zaštite podataka i transparentnosti. To dozvoljava nacionalnim parlamentima i zastupnicima Europskog parlamenta da prate rad Europola, da se polažu računi, da možemo imati povjerenje u suradnju naših tijela provedbe zakona diljem Europske unije. Što više, ova uredba daje dobar temelj e, Europolovom odjelu za praćenje sadržaja na internetu da pojača svoj rad, svoj rad budući da turističke organizacije koriste sve više socijalne medije. Na tisuću računa na Facebooku i Twitteru se osniva zbog terorističkih e, aktivnosti i stoga moramo na to odgovoriti. Ovako Europol može direktno kontaktirati sa pružateljima usluge na socijalnim medijima, sa pružateljima koji često peru ruke od sadržaja koji se objavljuje na njihovim platformama. Europol nije europski FBI, niti to treba biti. To je dalje treba biti središte za razmjenu informacija, za suradnju i za koordinaciju među svima onima koji rade u tijelima provedbe zakona. Naša borba protiv terorizma i organiziranog kriminala je takva da smo često u zaostatku nad našim neprijateljem i sada pomoću ovoga želimo smanjiti tu razliku. Europol je Europsku uniju i Ujedinjenu kraljevinu činio sigurnim mjestom za život u proteklih 20 godina i gospodine Dijezde Mera ja vam čestitam na vašem trudu kako bismo imali kvalitetnu uredbu s kojim ćemo pojačati našu borbu protiv e, trgovine ljudima, iskorištavanja djece, turizma i naravno krumčarenja. Gospodin Petersen u ime demokrata i liberala na dvije pol minute izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Dijazu Demeri i drugim izvjestiteljima u Sjeni koji su ovdje doista naporno radili. To je bio dug proces i doista sam uvjeren da će Europol od sljedeće godine biti jači, biti veći, da će moći podržati bolje države članice pri borbi protiv teškog i prekograničnog kriminala te terorizma. Kao izvjestitelj u Sjeni u ime liberala, bilo bi mi draže da se još i više ojačao Europol kako bi Europol mogao tražiti od država članica da pokrenu istrage i to kada postoji i E, najmanja moguća sumnja za počinjenje nekog kaznog djela. Isto tako, e, bilo bi mi draže da je razmjena informacija među državama članicama obavezna, ali htjelo se izbjeći upravo s time da e, države članice ne ustupaju drugim državama članicama informacije koje se mogu koristiti u sprečavanju kriminala, ali eto to nismo uspjeli postići. Kriminal kojeg primjećujemo graničan, to smo vidjeli u Parizu i Briselu i vidimo da su odlučujuće važnosti tu suradnje između tijela provedbe zakona kako bismo se učinkovito protiv toga borili. Postoje mnogo primjera za to da to do sad nismo tako uspjeli činiti. Teroristički napad iz studenog e, u Parizu bio takav da su ti teroristi pristigli iz Belgije u Francusku e, autom i da su se mogli vratiti u Belgiju zato što nisu bile poznate registracijske pločice tijelima provedbe zakona. Bilo je dakle važno da se razmijenila informacija o tome kako bi se i u budućnosti mogli spriječiti daljnji takvi tragični događaj. Državima, članicama želim reći da neka ne čekaju dok dođe do idućeg teorijskog napada, nego da već sada odmah krenu surađivati snažno s Europolom. To kažem iako je nažalost Danska država koja ne sudjeluje u tom radu. Mi smo imali referendum u prosincu te smo odbili suradnju sa Europolom i doista se nadam da ćemo moja država uskoro postići sporazum sa Dans, ponovno s Europolom kako bi ponovno postala punopravna članica Europola i mogla sudjelovati u tom radu. Mi sad upravo pregovaramo o jednom takvom sporazumu, ali on još uvijek nije dovoljan. Želim vam i dalje dobar rad i dobru suradnju s Europolom. To je jedan od glavnih alata koji nam služi za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma. Gospođa Ernst minutu i pol iz kluba GUE. Hvala lijepa. Prvo ja želim zahvaliti svjestitelju i to pogotovo na sjajnu suradnji unatoč različitim pozicijama koje smo često zauzimali. Za nas je od odlučujuće važnosti ono temeljno pitanje kako treba policijska suradnja eh, biti koordinirana kroz cijelu Europu i to od strane Europola. I mi bi htjeli da Europol pomogne pritom kako bi se učinkovito zaštitila temeljna prava naših građana, kako bi se zločini e, savjesno i do kraja istražili i kako bi sve to skupa provelo se na jedan demokratski kontrolirani način. To je ono što mi želimo. Naravno, mislimo da s ovim tekstom se postižu stanovita poboljšanja, ali sve u svemu nismo do kraja zadovoljni. Umjesto da imamo jednu jasnu definiciju E, samih kaznenih djela i umjesto da potičemo jednu transparentnu suradnju ovdje se zapravo katalog E, zločina za koje Europol postaje nadležan e, beskreno proširuje i mi vidimo da ovdje Interpol postaje prava ona nema nijedna, koja mora za sve nadležna. Zatim smatramo da nema dovoljnih zakonskih osnova za e, uopće ovo postupanje prema podacima jer mi znamo da se, mislimo da se tu nedovoljno poštuje zaštita podataka. Na kraju nije isto tako ni definirana suradnja sa privatnim E, privatnim dionicima i ne mislimo da je dobro definirano koji su podaci dobri, koji nisu i šta ćemo skidati s interneta. Mi smatramo da ovdje u ovom tekstu nemamo jednostavno dovoljno pravnog obrazloženja, da mislimo da Europol ostaje doista onom crnom kutijom black box i zbog toga to odbijamo. Hvala lijepo. A sada na tri minute gospodin Tere Cabras. Hvala lijepo. E, štovani gospodine povjereniče, gospođo predsjedavajuća, kolege. Policijska agencija koja bi trebala, Europol, koja bi trebala pojedine zemlje članice podupirati u njihovoj borbi protiv organiziranog kriminaliteta i terorizma je krajnje potrebna. Jer upravo najnoviji teroristički udari su pokazali da nam treba jača agencija s više nadležnosti kako bi mogla i prekogranično dijeliti, kako bi mogla zajamčiti stalnu razmjenu podataka među zemljama članicama. U tom kontekstu je nužno adekvatno opremiti Europol kako bi zemlje članice podupro kod e, analize, istrage i suzbijanja naravno njihovog preventivnog djelovanja kod zločina i terorizma. Mi smatramo da s druge strane, jasno, osim Europolovog jačanja, treba ojačati parlamentarni nadzor njegove agencije, kao što se moraju pravne službe ojačati jer e, moramo jako paziti da ne dođe do nekog nezakonitog špioniranja ili nadzora naših građana, kao i intervencije u osobna prava, temeljna i slobode glede zaštite podataka posebno. Jer tu, tu su temeljna prava jako ugrožena. Europol treba u sve to razvijati unutar Europske unije. Mi znamo naime da se organizirani kriminal ne pridržava granicam, nego radi i prekogranično. Zbog toga smatramo da treba pojačati i suradnju s međunarodnim organizacijama i trećim zemljama. Uredba o kojoj govorim ide upravo u tom smjeru da se ojača Europol i da se izbjegnu različiti rizici koji postoje posebno u policijskom svakodnevnom poslu. Međutim, moramo se pitati što je sad sa ovom činjenicom da izvršni direktor uopće nije izravno ne mora odgovarati i polagati izvješće o svom radu u Europskom parlamentu, nego samo vijeću? Ili isto tako pitanje kako je, koja je tu pravna osnova za ovu specijalnu internetsku jedinicu koja treba čistiti, nadzirati internet i sve društvene mreže. To je počelo već u srpnju 2015. s tim. Prema tome mi ostajemo, insistiramo na našem amandmanu kojim želimo podsjetiti da smo se mi dogovorili da e, cijela ta priča sa pravnom osnovama se treba u jednom posebnom prijedlogu riješiti i razraditi. E, hvala lijepo kolegi Demeru koji na poboljšanju mnogih dijelova ovog teksta. Mi, mi podupiremo taj tekst u ukupnosti i to ćemo učiniti kod glasanja jer smatramo da je u ovom trenutku ovo jedan vrlo nužan e, instrument i nemamo drugih mogućnosti za ostvarenje i omogućavanje bolje prekogranične suradnje. jednu, i prema tome ova Europska agencija je jedino što mi možemo da poboljša tu suradnju kao i razmenu informacija sa trećim zemljama. Hvala vam lijepo predsjedavajuća. Hvala. A sada gospodin Mahna minutu i 30 za, e, za grupu zelenih. Dame i gospoda, ako budemo glasali, kad budemo glasali o ovom prijedlogu, onda ćete naći samo jedan prijedlog za glasanje, a to je moj prijedlog za odbijanje tog teksta. Taj prijedlog je došao u ime eftd Mi naime nismo imali uopće mogućnosti dati svoje amandmane na tekst, a to je negiranje parlamentarne demokracije u cijelosti. Pre nekoliko dana Europska komisija prezentirala jedan sasvim drugačiji nacrt e, osnova je u tome bila da se, dakle bit je bila u tome da se Cepol i Europol ujedine. A danas je to potpuno izvan rasprave. U parlamentu je došlo do jedno kompletne transformacije Europola, sasvim novu organizaciju dakle iz jedne vladine agencije je iz toga nastala jedna sveevropska nadmoćna policijska agencija koja je je u neku ruku iznad svega i odgovara samo vijeću i komisiji. Parlament treba ići dalje od toga i treba vidjeti kako je uopće ta organizacija nastala. Ovdje se odobrava da privatne poduzeća i privatni provajderi sami prosljeđuju osobne podatke, imena, brojeve računa bankovnih i sve ostale osobne podatke direktno toj novoj svemoćnoj agenciji. Prema tome, Mislimo da je to potpuno izvan našeg nadzora, izvan parlamentarne kontrole Zbog toga to ne prihvaćamo. U nacrtu se samo prividno prikazuje neka vrsta kontrole, ali to je samo prividno. Jer ono što se de facto traži od upravnog odbora je upravo smiješno. Jedan isti broj muškaraca i žena koji bi tu sjedili, ali pravih stvari unutra nema. Zbog toga molim da se to, da se to, da glasate protiv. Hvala lijepo. Sada gospodin Precel. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospoda, vi svi, ili barem većina u ovom parlamentu, danas slavi veliki udarac protiv terorizma u Europi, veliku zapravo početak jedne nove borbe, protiv terorizma u Europi i to na taj način što Europolu dajemo nove ovlasti i proširujemo razmjenu informacija i podataka u čitavoj Europi. Kao što je izvjestitelj rekao, među izvjestiteljima u Sjeni i svima koji su na tome radili je došlo do jedno, puno konsenzusa. I mislim da je to ono što nas treba zabrinjavati, da imamo jednostavno previše konsenzusa u, u odnosu na pitanje budućnosti razmjene podataka u, i zaštite osobnih podataka u Europi. I, I ne samo to, nego ovdje smo čuli čak da povjereni kaže da nema ni dovoljno još e, nemamo dovoljno razmjeni podataka, trebamo još više mijenjati, razmjenjivati podatke. To je upravo smiješno. Jer, dame i gospodo, mi nismo u Europi u stanju, ona pravila koje smo sami sebi zadali, i kao što recimo zaštita vanjskih granica i Schengen ili poštivanje Dublinskog Dublina jedan, dva, tri uredaba glede na području azila, mi sve te bitne stvari nismo u stvaru poštanju, poštivati i pridržavati ih se a vi već sada želite nova pravila uspostaviti kako biste se njima borili protiv problema koji su nastali zato što niste poštivali stare propise i stara pravila. Mislim da to ne možete ozbiljno misliti u ovom parlamentu. Mi se moramo napokon vratiti našim starim propisima i zakonima i njih ispuniti, njih poštivati, a ne izmišljati stavlja nova pravila kojima ćemo uklanjati probleme koji nastaju zato što se nismo temeljnih propisa pridržavali. Hvala lijepo gospodin Zarjano na minutu i pol. E, hvala lijepa. Dakle, Europol sada se ovdje postavlja kao nova sveevropska agencija za represiju. Ona intervenira u zemlje članice, zadire u zemlje članice i tamo uspostavlja svoje centre i svoja tijela za vezu. Na taj način može i dajemo se ovlasti da može kazneno goniti ogromnu količinu, ogroman katalog različitih zločina. A počelo je sve sa tim da smo htjeli se boriti protiv terorizma. Nadalje dajemo se čak i ovlasti da može spremati pohranu sve naše zapise sa interneta kao i sve što smo objavili preko socijalnih medija, društvenih mreža. E, mislimo da na taj način ćemo zapravo E, samo pomoći mnogima koji žele ovdje kompletan nadzor i pomoći pogotovo njihovim ekonomskim interesima. A sve što se tiče odgovornosti ili nadzora što se ovdje piše u ovom tekstu, samo je de facto jedna krinka, jedan, kako bi se prikrilo ono što se de facto dola, događa, a to je da se zadire definitivno u ingerencije nacionalnih zemalja članica i da i također se zadire u temeljna prava i slobode građana. Mi ćemo se tu mi tu nećemo glasati za takav jedan, takav jedan tekst. Hvala gospodine. Gospodin Gospodin Zver, hvala lijepo. I e, plava kartica, da li prihvaćate da. Mene zanima sada da mi objasnite kako je od Europola nastala jedna represivna agencija. Jeste li kad bili u posjetu u Europolu? Znate li kako Europol funkcionira? Lijepo vas molim za odgovor. Ne moramo posjetiti urede Europola, a da bi razumjeli kako to funkcionira. Sam tekst nam pokazuje da je to postala jedna sveevropska represivna agencija, te represivne karakteristike nam pokazuje. Jer sve ove informacije koje se prikupljaju, prikupljaju se bez ikakvih ograda i o to čitavom o, mnogim stvarima i jednostavno sve naše navike, svi podaci osobni naših građana će se nadzirati, prikupljati i pohranjivati. Prema tome, ako to pogledate, tu će se on informirati o aktivnostima sindikata, o svemu u Europi. Jer vidite što se dakle iza toga skriva. Skriva se skrah onih koji nemaju kompletan uvid i žele to na ovaj način napraviti. Hvala lijepo. A sada gospođa Holmajer. Dakle, kolegice i kolege, ja sam stvarno znenačena kako mnogi kolege ovdje i sa ljeve i desnice, ljevice i desnice s potpuno bez ikakvog pojma govor. Gledajte, mi ovdje imamo agenciju koja služi suradnji, kooperaciji i koordinaciji i treba pomoći djelovanju policija nacionalnih zemalja. A drugo, kod ove jedinice za internetski nadzor, tu se ništa proizvoljno ne oduzima i ne otuđuje, nego se jednostavno surove stvari miču sa interneta kako ne bi još onda milijunima eventualnih vojera koji su eventualno još i platili recimo za to da mogu uživati u seksualnom zlostavljanju djece preko interneta da mogu duže u tome uživati. Prema tome mislim da Europol treba pomoći našim nacionalnim policijama da to obave. Ako postoje bilo kakvih sumnji da je neko prekoračio svoje ovlasti ili zadržao ili intervenirao nečiju suverenost, onda se može ići pred sud. Jer vidite, dame i gospodo, to se zove pravna država. Dakle, Europol ne može sam ništa provesti jer to će svakoj nacionalnoj zemlji njihovi organi za kazneni progon i njihovo pravosuđe raditi. Ja ne znam kakvim se tu podacima govori, recimo nikakvi recimo podaci o putnim putnicima u avionima se neće nikom trećem dostavljati niti davati. One su kodirane i postoje stroga ograničenja i zna se ko smije s time baratati i dokle. A osoblje koje s tim radi je izvrsno educirano za to. Ja mislim da je ova izvješća odlično napravljena i čestitam izvjestitelju, a osim toga mislim i da je mišljenje kolege iz Aldea jako dobro i točno jer nam treba još više razmjene informacija između zemalja članica, ali i s trećim zemljama jer kriminal danas je prekograničan. Isto tako čestitam i povjereniku na njihovom prezentaciji onom što su oni pripremili. Vola bi da Europol može još ljudi staviti na raspolaganje educiranih ljudi da pomažu nacionalnim policijama jer sa 30 ljudi nećemo izaći na kraj. Ali sve u svemu mislim da je ovo jedan sjajan nacrt i sjajan tekst. Ali nadam se da naši kolege s krajnje desnice neće više pričati ovakve bajke koje su potpuno neinformirane. Hvala lijepo, a sada na 2 minute i 30 gospođa Gomez. Hvala lijepo. Gospodin Demera je izvjestitelj i mi smo s njim surađivali. Dvije godine smo pregovarali. Zemlje članice su odbile ojačati policijsku suradnju i odbijale su jačanje integracije s Europolom. Neke od ovih stvari neće ni pisati na samo papiru, nego će doista na kraju prouzročiti prave promjene i promijeniti mentalitet. Ali sjetimo se samo nedavnih terorističkih udara u Parizu i Briselu. Oni su pokazali da nema opće koordinacije među, nije bilo koordinacije među e, sigurnosnim službama nacionalnih zemalja članica. I naravno da terorizam i organizirani kriminalitet to iskorištavaju jer oni djeluju prekogranično. Sa ovim tekstom ćemo imati parlamentarnu kontrolu Europskog parlamenta u dogovoru i suradnji s nacionalnim parlamentima. Naša odgovornost se sastoje toga da našu vladu prisilimo na to da razmjenjuje informacije sa Europolom i koordinira svoje djelatnosti jer ništa drugo nam neće zagarantirati sigurnosti. Zato smo jako sretni da je uprava Europskom parlamentu pošlo za rukom da sve to nametne u ovom tekstu kao i da nametne jaču zaštitu podataka jer e, bitno je naravno interoperabilno koristiti i razmjenjivati podatke iz baza podataka naših policija, ali pritom štititi naše temeljna prava. Europol je posebno odgovoran jasno za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. U to spada primjerice i suradnja recimo sa portugalskom policijom ko, i zahvaljujući toj dobroj suradnji smo uspjeli čitav jedan lanac ruske mafije razbiti koja je prala novce, koja je zarađivala ilegalno preko različitih kladionica i naravno iz u nogometu ali moramo ići dalje, to nije dovoljno. Mi se moramo nastaviti boriti protiv organiziranog kriminaliteta, a zato je jako bitna uska suradnja policije i tajnih službi zemalja članica. Ako vlada i dalje bude iako vlade budu i dalje tražile da idemo dalje recimo sa tim zlatnim vizama ili ako se nastavi dalje investicije u porezne oaze onda neće biti novaca ni za ovu suradnju ni za sve ovo što je ovdje predviđeno kako bi se naša sigurnost ojačala i onda se ne smijemo iznenaditi što će tada biti naša sigurnost definitivno potkopana a vrata će biti širom otvorena za međunarodne terorističke grupe i kojima ćemo biti izručeni Hvala lijepo, a sada gospođa Stevens u ime ECR-a. Hvala lijepo. E, Moj klub zastupnika je vrlo zadovoljan sa ovim pregovorima. Europol kao agencija koja će biti agencija nadležna za suradnju među policijskim tijelima zemalja članica se jača. Na tome smo dugo insistirali. Jer na taj način smatramo da će Europol još bolje moći poduprijeti nacionalna tijela u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminaliteta. Stoga u tekstu je vrlo jasno stoji napisano da će džihadistički tweet tweetovi i tweet poruke biti izbrisani od strane Europola. Drugim riječima, Europol ima ovlasti, kontaktira direktno sa internetskim poduzećima i providerima socijalnih mreža koje onda može i e, ponukati, navesti na to da brišu i maknu iz mreže i maknu iz opticaja takve tekstove. Već do sada smo imali različitih zahtjeva za brisanjem koje kakvih mnogih poruka i tweet poruka, ali jedva da je pola bilo iz toga odbrisano, a sada će to biti puno bolje. Osim toga, Europol će imati jednu novu bazu podataka i novi sustav informatički koji će apsolutno odgovarati zahtjevima 21. stoljeća. A ako Europol bude u središtu te razmjene podataka, to će biti apsolutno jedan napredak. Gospodine, Depre, za jednu minutu. Gospođo predsjednice, gospodine Poveniće, sa uvjerenjem ću glasati za uredbu Europolu koju smo zaprimili danas nakon nekoliko godina rada. Želim prije svega pozdraviti jasne odredbe kojima ćemo moći pojačati učinkovitost rada Europolove agencije u borbi protiv turizma tako što ćemo poboljšati razmjenu informacija. Isto tako pozdravljam mogućnost koju se pruža Europolu da razmjenjuje informacije sa privatnim poduzećima, što će u nekim slučajevima omogućiti im da traže od pružatelja internetskih usluga, primjerice od Facebooka, da izbriše stranice kojima se pjevaju hvalospjevi za islamsku državu. Ova uredba će Europol sutra staviti su tako pod parlamentarni nadzor Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta zajedno. Ipak nekoliko i razloga za žaljenje. Europol nije zaprimio dostatne nadležnosti za vlastite inicijative, primjerice za otvaranje kaznenih istraga. I ništa ozbiljno se ne predviđa kako bi se stvorilo i još i razvila agencija za obaveštane podatke. Nadam se i zapravo žalim što vijeće to nije uspjelo napraviti na vrijeme. Gospođa Anderson, na minutu. Hvala. Sve vlasti trebaju biti kontrolirane na adekvatan način. Mi shvaćamo da postoji potreba za jačom suradnju među državama članicama, posebice kad se radi o borbi protiv terorizma i e, trgovanju ljudima. Mi također vjerujemo da moraju svi surađivati, a zajednički tijelo za nadzor treba ovdje biti uključeno. E, sa svojim e, pristupom e, aktivnostima Europola. Moramo imati prikladno praćenje. E, to do sad nije bio slučaj, posebice što se tiče cilja da Europol dobije ovlasti pristupanja osobnim podacima kako bi se odredilo koji su podaci na internetu i koji su sadržaji legalni. Ako imamo odgovornost, e, to je nešto što, sa čime bi se svi složili da bi to bilo poželjno. Hvala. Hvala, gospodin Albrecht, na dvije minute. Äh, Poštovana gospođo predsjednice, poštovani povjereniče, poštovani izvjestitelje, gospodinu Mera, želim vam zahvaliti na dobrom radu. Naš izvjestitelj u Sjeni je već rekao da je tu došlo do znatnih napredaka pri ovoj uredbi o Europolu i mislim da svi moramo ustvrditi da je ovo napredak za Europsku uniju. S ovime sada imamo novu uredbu o Europolu s kojim tražimo više Europe na području kaznenog progona i e, policijskog rada. To je važan korak, a isto tako je i važan korak taj da tu imamo jasne propise o zaštiti podataka, da uskladimo te propise sa paketom o zaštiti podataka kojeg smo usvojili to neće samo stvoriti veće povjerenje među našim građanama i građankima i ne samo da će dovesti do veće legitimnosti Europola, već je to i pravi preduvjet za bolju razmjenu informacijama e, bez, između država članica i policijskih tijela, u ovom slučaju tijela provedbe zakona o državama članicama, a isto tako i e, između dakle, njih i Europola. Nama bi bilo rado na bilo drago kada bismo učinili još i napredak po pitanju dvije stvari. Ono što sada treba zapravo i slijediti, dakle to je bolja e, oprema zajedničkih timova za provođenje istraga u Europolu, jer se ne radi samo o tome da se sve više podataka prikuplja i da se onda prepusti računalima da obave posao, već će se raditi o tome da se policijske službenike na terenu bolje umreži da se ustupe sredstva i e, da se može opremiti te službenike kako bi se oni mogli baviti prekograničnim kriminalom. Na tome trebamo raditi. A mi kao zeleni bismo rado isto vidjeli da kada se radi o prosljeđivanju informacija trećih trećim stranama da se tu stvori dobar pravni okvir. Tome sada nije slučaj. Podaci e, sa privatnim poduzećima se ne smatruju jednakim kao podaci sa javnim tijelima i tu smo mi jedan amandman podnijeli te želimo to poboljšati i sudjelovati u demokratskom postupku. Dakle, mi ćemo e, podnijeti amelanu, u svakom slučaju ćemo prihvatiti ovaj prijedlog uredbe. E, gospođa von Štorif na minutu i 30. Govorimo o reformi Europola, Europske policijske agencije. Europol će sakupljati podatke te sa javnim i privatnim tijelima izmjenjivati te podatke. Imat ćemo i odjel koji će pretraživati internet e, prema sadržaju. Europol će imati i pristup e, raznim bazima podataka, sačuvat će i osobne podatke, te će ih pohraniti, prikupljat će i ime i spol, e, državljanstvo, adresu, otiske prstiju, profile DNA, i e, podatke o bivšim e, poslodavcima, o bivšim sudovanjima u raznim e, kriminalističkim skupinama. Prikupljat će podatke o vlasništvu, o stanju bankovnog računa, o poreznim informacijama i tako dalje. Agenciju zanima i životni stil osoba, pohranjuje mjesta koje, koje osobe posjećuju te eventualno zlouporabu droge, znaju, kako se osobe kreću i kamo idu. Ukratko rečeno, Europol će sve znati i to predstavlja opasnost. U ime borbe protiv terorizma meni se ovdje čini da vlada zapravo opasnost da će e, se ugroziti sigurnost podataka svih građana. Gospodine Pitideus, na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Jedan od e, loših efekata globalizacije je povećanje kvalitete i broja prijetnji u državama članicama. Ove prijetnje su terorizam, kibernetički napad i organizirani kriminal. Građani u Europi se osjećaju nesigurnima zaštita njihovih osobnih prava je pod prijetnjom. Europol je tijelo koje je pozvano da se bavi tim prijetnjama u suradnji s policijom i pravosudnim tijelima u državama članicama. Kako bi se na kvalitetan način bavio time, Europol mora razmjenjivati informacije sa tim tijelima e, i sa tijelima trećih država. Mi moramo biti vrlo oprezni jer upravo te informacije imaju veze sa osobnim podacima. Moramo osigurati da uvjet sigurnosti neće zadirati u ljudska prava. Ove informacije bi se trebale pružati samo kad je sigurno da je građanin osumnjičen za počinjenje terorističkog čina ili sličnog zločina ne bi se trebalo svakako to iskorištavati sa strane e, vlada koje nisu demokratske. Hvala. Sljedeći govorni gospodin Boni. Koji je ključni element u našem odgovoru za terorističke prijetnje? Mnogi od nas su rekli da jača europska suradnja i koordinacija u ovom području su ključne a zbog toga trebamo jači i Europol kojime će se bolje upravljati. Ova nova uredba ide u pravom smjeru. Da će nam preventivna, e, preventivne mogućnosti. Prevencija je u ovom trenutku ključ. Europol će imati bolji pristup relevantnim podacima koji će se i efikasnije obrađivati. Imaćemo podatke iz država članica, ali također iz subjekata koji nisu javne prirode na kojima ćemo imati efikasniju prevenciju i istragu. Jedinica za prijavu internetskih sadržaja imat će važnu ulogu u borbu protiv terorističke propagande, online radikalizacije i zločinačkih skupina. Priznavanje e, te jedinice omogućit će nam da izbacimo nasilnički sadržaj sa interneta i da brzo započnemo s istragom. S druge strane, ojačali smo pravila za zaštitu podataka što se tiče Europola i tako smo stvorili bolji balans i bolje povjerenje. Ojačali smo mogućnosti suradnje Europola sa drugim europskim agencijama kako bismo imali bolju sinergiju i efikasnost jasno je da države članice moraju dijeliti informacije s Europolom kako bi taj sustav funkcionirao. Inače, agencija neće moći raditi s punim kapacitetom. Na samom kraju želim se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Dijezu Demeru na njegovoj odlučnosti. Hvala. Gospođa Kaufman na dvije minute. Danas ćemo dati zeleno svjetlo reformi Europola i za to imamo dobar razlog u ovoj godini. Kriminal se ne zaustavlja na nacionalnim granicama i stoga je vrlo važno da se ojača Europol i da se pojača suradnja između Europola, nacionalnih službi i drugih e, agencija Europske unije. Pomoć ove reforme se automatska, se razmjena informacija između tih e, strana pojačava, a imamo i bolje, bolju strukturu upravljanja što će dovesti do veće učinkovitosti. U budućnosti će Europol moći brže reagirati na eventualne prijetnje i putem uspostavljanja posebnih jedinica. Za ovu reformu isto tako važno da imamo visoke zaštite za zaštitu podataka na razini Europske unije za poduzeća, ali isto tako i kada se radi o kaznenom progonu i ti standardi će sada vrijediti kao načelo i za Europol. Pozivanje na mržnju i na nasilje na internetu može dovesti do kaznenog progona u stvarnom svijetu, e, do kaznenih djela u pravom svijetu i zbog toga je važno da e, nezakoniti sadržaji koji su javno dostupni brzo budu uklonjeni s interneta u tu svrhu stvorena e, internetska jedinica za nadzor e, e, sadržaja sada ima dobar, dobru pravnu osnovu. Isto tako imamo robustna pravila za razmjenu između Europola i socijalnih medija poput Facebooka. Dosadašnja osnova za rad policijskih i pravnih službi određena je prije Lisabonskog ugovora i stoga je sada važno da E, ovom reformom Europol uskladimo sa Lisabonskim ugovorom. Isto tako imamo i nadležnost e, Europskog parlamenta za nadzor. Isto tako mislim da treba naglasiti da po prvi put kod jedne Europske agencije imamo sada zajednički parlamentarni odbor za nadzor gdje ćemo imati zastupnike nadležnih e, odbora iz ovog tijela te zastupnika iz nacionalnih parlamenta. Sve to pokazuje da sigurnost, zaštita podataka i demokratski nadzor nisu oprečni e, ovome, nego da trebaju biti svi međusobno u skladu. Hvala, gospodin Ujazdovski, na jednu minutu. Hvala, predstavljajuća dama i gospodo. Ovo je svakako dobra odluka, e, dobra je za sigurnost e, građana država članica Europske unije. Šteta što je taj prijedlog došao ovako kasno. E, čini mi se da se nisu dogodili teroristički napadi posljednjih nekoliko mjeseci da bi se radovi na ovom dokumentu bili još odtegnuli. E, oni koji su bili protiv ove uredbe rekli su da je to prijedlog centralizacije koji podriva prava europskih građana. Ali nije tako, moramo ojačati Europol i zato smo mi stvorili IRU, jedinicu za prijavljivanje internetskih sadržaja. I ja mislim da smo tako stvorili dobro, dobar balans zahvaljujući kontroli Europskog parlamenta ekstremna desnica nema povjerenja Europski parlament, ali i ekstremna ljevica ovdje ne ostavlja prostora za raspravu o sigurnosti. Ja mislim da je to razuman prijedlog. Hvala. Gospođa Vikštrom, izvolite. Hvala. Danas građani Europskoj uniji moraju biti svjesni toga da je jedna od vrijednosti Europske unije upravo slobodno kretanje ljudi. I zato i kontrole na unutarnjim granicama su štetne što se tiče tvrtki, ali štetne su i za građane. Moramo biti svjesni posljedica toga. Organizirani kriminal radi upravo to, slobodno se kreće. Gospodin Dijac Remera je dobro rekao, mi smo na pravom putu, ali moramo učiniti još mnogo toga kako bismo se uspješno borili protiv ove prijetnje u korist naših građana. Trebamo europski FBI sa punim kapacitetom za suzbijanje organiziranog kriminala. Samo sa e, jakim snagama na europskoj razini moći ćemo se boriti protiv prekograničnog kriminala. Radi se o važnom koraku u pravom smjeru, ali moramo još mnogo toga učiniti. Hvala, gospođa Kari. Hvala. Sa reformom Europola sada idemo prema policijskoj suradnji koja će biti na istoj poleznoj razini. Ona će biti efikasna zato što će razna tijela surađivati u borbi protiv kriminala. Dobit ćemo više informacija o građanima. Mislim da ovaj parlament e, je zapravo zaboravio da treba zaštititi podatke privatnih subjekata, građana. Na primjer, podatke sa Facebooka o građanima treba zaštititi. Mi moramo razmisliti o tome koje se informacije prikupljaju i kako možemo zaštititi te podatke. Jako je važno imati suradnju i jako je važno ojačati tu suradnju, ali mislim da smo išli korak predaleko. Hvala, gospođa Ferrara, na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Ja sam izvjestiteljica e, za organizirani kriminal i korupciju i priznajem da sam zadovoljna ovim dogovorom o Europolu svakako su postignuti dobri rezultati vezano uz ove pregovore. E, Europol je postao efikasniji i odgovorniji, ali smo i ojačali i ulogu kontrole nacionalnih parlamenta i režim zaštite podataka. Europska unija kroz Europol mora dati efikasnu podršku naporima država članica u borbi protiv teškog kriminala. Moramo efikasno poduprijeti razmjenu informacija, a vidjeli smo da ta razmjena nije funkcionirala uvijek do sada. Mislim e, posebice na borbu protiv mafije, korupcije i terorizma. To su fenomeni koji prelaze granice i zato trebamo holistički pristup na europskoj razini. Sa ovog stajalište moramo imati zajedničke istražne timove i Europol mora imati pravo inicijative. To će dati doprinos suradnji među državama članicama, samo tako ćemo se kvalitetnije boriti protiv mafije, korupcije i terorizma. Hvala. Hvala. Gospodin Rebega, jednu minutu, izvolite. Hvala. Uloga Europola trebala je uvijek osigurati efikasnu suradnju što se tiče razmjene informacija o kriminalcima, uključujući i teroriste. U tom kontekstu trebamo imati jaku instituciju koja će pod kontrolom držati sve sumnjive aktivnosti koje bi mogle dovesti u opasnost život europljana. Ako analiziramo razvoj ove institucije, smo, vidimo da je proširio svoje ovlasti i nadležnosti. E, instrumenti koji su na raspolaganju Europolu su jako važni jer oni mogu osigurati pravu moć toj instituciji u korist građana. Mi e, ne trebamo samo autoritarnu instituciju koja će e, paziti na interes građane, nego trebamo instituciju koja neće biti politizirana. Trebamo profesionalce koji će dobro odrađivati svoj posao. Hvala gospodin Koeljo na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Poštovani povjereniče, poštovani kolege i kolegice. Želim čestitati gospodinu Dijazimeri na odličnom poslu koji je odradio. Mi branimo Ujedinjenu Europu koja treba zaštititi slobodu građana i promovirati tu slobodu. Mi želimo stvoriti prostor slobode, sigurnosti i pravde i to ne e, i ja nisam među onima koji smatraju da su sigurnosti e, i jamstva e, nešto što je suprotstavljeno. Sigurnost bez slobode je diktatura. Mi znamo da Europa ne može postojati bez država članica. To je točno kad govorimo o unutarnjoj sigurnosti. Ovaj dogovor je vrlo izbalansiran, vrlo konkretan. To je E, vrlo dobar rezultat. Ne radi se o europskom FBI-u, to trenutno nije moguće, ali to je upozorenje državama članicama. 22.3. u Briselu i 13.11. u Briselu, u Parizu, već se znalo da teroristi iskorištavaju ovu nedovoljnu razmjenu informacija među državama članicama. Sa jačim Europolom mi sada odrađujemo našu ulogu na europskoj razini. A sada države članice trebaju učiniti nešto više, moraju bolje surađivati, bolje razmenjivati informacije i bolje koristiti instrumente koje imaju na raspolaganju. Uzajamna, eh, uzajamno povjerenje ne stvara se zakonima. Međutim, mi sada stvaramo preduvjete kako bismo imali tu, to povjerenje. Hvala. Imate plavi karton. Prihvaćate li? Gospođa Vautman, prihvaćate li? Da, izvolite. Hvala. Slažem se s mnogim stvarima koje ste vi rekli o slobodi, solidarnosti, odgovornosti. Međutim, vi ste rekli da zakonodavstvo koje ćemo sad izglasati nije zakonodavstvo o europskom FBI-u jer to nije moguće. Sa stajališta kluba Aldea mi eh, želimo ići korak dalje. Ja vas želim pitati zašto trenutno nije moguće imati europski FBI jer ja smatram da ga mi trebamo. Hvala na ovom pitanju. Ja se slažem s vama, ali smatram da u ovom trenutku nije moguće imati europski FBI. Zato što ono što mi sada pokušavamo stvoriti je uzajamno povjerenje država članica. Ono što smo vidjeli u ovom procesu jest nedostatak E, nedostaci u razmjeni informacija. Države članice ne uzeju se jedne od druge, moramo biti konkretni, moramo više učiniti, a to će biti moguće na temelju ovog dobrog sporazuma koji je dobra polazna točka. Hvala. Dvije minute, gospođi Kolmel. E, gospođi Kinići, e, predsjedavajuća, poštovani povjerenča zahvaljujem izvjestitelju i svima onima koji su surađivali s njime. Eh, ažuriranje zakonodavnog okvira koji uređuje aktivnosti Europola je novi i potrebni instrument kako bismo imali bolje suradnju među tijelima za provedbu zakona i kako bismo imali sigurnu Europu. U ovim godinama Europol je dao važan doprinos u zbijanju kriminala i to preko graničnog kriminala i nacionalnim e, tijelima dao je obavještajne analize koje su bile korisne u provođenju zajedničkih akcija. Danas trebamo reformirati Europol zato što imamo nove prijetne sigurnosti Europa u Europi i moramo o tomu dati zajednički odgovor. Imajući na umu događaje iz Brisela i Pariza, izgleda da trebamo sada ojačati instrumente suradnje policije unutar Europske unije. Europol će sada moći imati novu pravnu osnovu koja će proširiti njegove nadležnosti i ovlasti uz poštivanje pravila o zaštiti podataka i temeljnim slobodama. Zato je dobro što smo unijeli instrument za kontrolu sa strane Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Nova uredba omogućit će bolju zaštitu podataka u skladu s postojećim instrumentima na europskoj razini, čak i kroz e, E, tijelo za nadzor osobnih podataka pri Europolu i za, sa uključivanjem nadzornika za zaštitu podataka na europskoj razini. Danas izglasavamo dokument nakon tri godine pregovora. Imaćemo sada tekst koji će ojačati ulogu agencije. Moram podcrtati to da samo realna i brza suradnja među državama članicama moći će nam omogućiti, moći će omogućiti i nama i Europolu da efikasnije E, se borimo protiv međunarodnog terorizma i da imamo kvalitetnu potporu u borbi protiv e, najvećih kriminalnih e, skupina koje se bave trgovinom ljudima. Gospodin hvala vam gospođo predsjednice. Danas govorimo o Europolu. Tu imamo klasični slučaj toga da moramo odmjeriti naše interese. S jedne strane svi želimo da se ojača unutarnja sigurnost, a s druge strane također svi želimo da imamo snažnu zaštitu podataka, da to bude velik prioritet. Dakle, načelno treba vrijediti da se vrlo pažljivo prikupljaju i zadržavaju podaci. Ali ono što me jako iznenadilo danas ujutro je to što su se neki govnici danas usredotočili samo na aspekt zaštite podataka. Naravno da je to nedostatno. Jer ako odmiravamo interes, onda naravno moramo govoriti o obim stranama. A mislim da kod ovog nacrta o kojem danas raspravljamo smo dobro uspjeli uravnotežiti te različite interese. Moramo se pobinuti da e, tijela za provedbu zakona imaju dostatne podatke, to je po mom mišljenju pravi korak kako bismo se mogli boriti protiv prograničnog kriminala. Jer smo i tijekom ove migracijske krize, posebice u Njemačkoj, primijetili da stotine tisuća ljudi nisu registrirani da ne znamo gdje su oni i tome treba stati na kraj. Gospodin Kölman, gospodin Sanin sam želi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 Gospodin Sani, morat ćete ponovno krenuti. Ispričavam se, morat ćete ponovno postaviti vaše pitanje jer mislim da smo imali problem, problem s prijevodom. Hvala vam lijepa. Postavit ću ponovno pitanje. Vidite li ovdje jamstva, jamstva s kojima bismo spriječili da vlade određenih država članica koriste informacije koje se prikupljaju e, protiv vlastitih građana. Hvala vam lijepa na tom pitanju. Mislim da kod zaštite podataka ne možemo ići toliko daleko da možemo uvijek zahtijevati jamstvo da ništa neće početi po krivu. Život je puno rizika. Ja vidim da se ovdje različiti interesi poštuju i mislim da s ovom uredom koja je sad predviđena se krećemo u pravom smjeru. Mi ćemo sve to izbliza morati pratiti i tijekom prakse će se pokazati obhodili se na pravilan način sa tim podacima i ja se jako za to zalažem da to stalno i konstantno dakle nadziramo. Hvala. Hvala gospođa Baka na jednu minutu. Da, hvala vam lijepa gospođo predsjednice želim zahvaliti gospodinu izvjestitelju Dijezu Mere me u Sjeni. Demokratski policijski službenici su e, osnovni stup našeg društva, oni su bitni za to da možemo živjeti u slobodi. Oni izlažu vlastiti život opasnostima kako bi nas zaštitili u ovom globaliziranom svijetu i zbog toga je toliko važna ova nova uredba o Europolu i potrebno je da vlade država članica ne ograničavaju rad agencije Europola. potrebni su nam e, profesionalni ljudi koji će raditi u toj agenciji, potrebno nam je polaganje računa i lojalnost. Dakle, kod vršenja aktivnosti u Europolu ne trebamo se vladati nikakvim nacionalnim e, interesima. To je ono što dugujemo žrtvama i onim najslabijima među nama. Hvala. Gospodin Pimenta na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Europol je agencija Europske unije i e, tu se radi o federativnoj integraciji Europskih unija gdje se pokušava silom nametnuti zakoni pod izlikom borbe protiv terorizma. A pritom se zapravo radi o tome da se politika iskorištava kako bi se ograničile civilne slobode. Tu imamo na rubovima država članica različite strukture kojima se jasno pokušavaju ograničiti suverenosti e, policijskih služba i to se onda zove policijska suradnja. To su alati i infrastrukture koje će se još nadodati na stare infrastrukture i strukture uz to se još i povećavaju financijska sredstva koja se za to koriste i to je jedan slijepi put kojim Europska unija ide prema ograničenju civilnih sloboda. građana građani to odbijamo. Na jednom tu gospodin Ženehovski. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi poveniče. Ja se ne slažem s onime što je rekao prethodni govornik. To je doista besmisleno. I kad kad ovdje u ovoj dvorani čujemo riječi zbog kojih ja smatram da neki zapravo nisu ni pročitali tekst. Mislim da neki ni ne znaju što Europol radi. Ja osobno smatram da je Europol jedna od najvažnijih agencija i e, najvažniji alat za sigurnost u Europskoj uniji. U protiv nekog godina sam se uvjerio u to da Europol ne radi dovoljno sustavno i dovoljno učinkovito i to je ono što ovdje pokušavamo promijeniti. službenici u državnom članicama Europol moraju izmenjivati podatke o opasnim i e, potencijalno opasnim osobama, kako da se inače borimo protiv organiziranog kriminala ili protiv terorizma i kako da se zalažemo za sigurnost građana u Europskoj U današnjoj Europi koja je međusobno jako povezana, nije moguće da ne funkcionira razmjena podataka i stoga se ja dugoročno zalažem za to da se ojača Europol, ne samo financijski gledano, već isto tako što se tiče e, njegovih nadležnosti, ali to nije moguće bez reorganizacije suradnje između pojedinih nacionalnih službi i europskih službi. Niti jedna organizacija ne može fleksibilno reagirati na nove izazove ako nema tu fleksibilnost

kako bi se bolje borila protiv terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala. Možemo bolje i brže reagirati e, u svijetu koji postaje sve manji. Europol dobiva tu nove ovlasti kako bi se borio protiv prekograničnog kriminala i terorizma, a to je ono što je stvarno potrebno. Moramo e, brzo reagirati kako bismo se brzo mogli voditi protiv ovih kaznenih djela. Ja sam e, tijekom svog profesionalnog iskustva e, u okviru poljskih snaga vidjela kako, vidio kako e, se kriminal sve snažnije razvija i mi moramo moći protiv toga i pojačano djelovati. Nemamo tu samo one slučajeve koje spomenula gospođa Holma, radi se o tome da je ovo dobra uredba i da, i da želimo sve najbolje. Hvala vam, gospodin Beker, na minutu i pol. Gospodine Prveniću, gospođo predsjednice, ovo je dobar dan. I nadam se da ćemo imati jako veliku konstruktivnu većinu u ovom parlamentu s kojom ćemo se zalagati za ojačanje Europola. Čestitke izvjestitelju koji je u proteklih tri godine radio na ovom s o Sjeni. Ali već bih se ja zapravo osvrnula na sljedeću fazu razvoja. Ja pozdravljam najave gospodina Avramopolosa da će se Europol jačati pomoću daljih koraka i da će se u iduće dvije godine moći definirati još dodatne ovlasti za borbu protiv kriminala i terorizma. Jasno je da sama koordinacijska zadaća Europola u okviru čiste suradnje ne može biti jako učinkovita u borbi protiv e, terorističkih mreža, kibernetičkih e, kibernetičkog kriminala i terorizma. Europska unija mora pobijediti u toj okrutnoj bitci i stoga ju treba još i ojačati. Posljedica toga će biti da ćemo imati Europsku sigurnosnu uniju. Europsku sigurnosnu uniju pri čemu Europol postaje su pranacionalna agencija sa osobljem koje dobiva iz država članica i sa vlastitim e, komando skupinama gdje može vlastito djelovati e, po pitanju borbe protiv kriminala. To je onaj sljedeći važni korak i ja bih rado da na tome komisija radi na učinkovit način. Da, Europski FBI bi mogao biti krajnji rezultat tog procesa, ne Europska unija sa pojedinim državama članicama, već Europska unija koja će doista moći osigurati sigurnost svih svojih građana. Hvala vam lijepo. oprostite, morala sam vas pozvati da zaključite. Gospodin Polije, za jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Mislim da mogu reći da Europol vrlo profesionalno i s odličnim rezultatima obavlja zadatke koji su mu do danas povjereni. Međutim, međunarodna scena se korijenito promijenila stalno se razvija. Pomislimo samo na terorističke napade u Parizu i Briselu. Pomislimo na migracije koje su sve jače. Danas, više nego jučer, trebamo jačati Europol kroz povećanje sredstava namijenjenih za Europol i sa povećanjem radne snage, sa povećanjem broja zaposlenika za Europola i to na inteligentan način. Moramo imati specijalizirane jedinice za borbu protiv informatičkog kriminala i propagande online. Moramo potaknuti bolju suradnju i bolju koordinaciju među obavještajnim službama u državama članicama. To se do danas nije dogodilo i zato pozitivno prihvaćam ovu važnu uredbu. Hvala. Gospodin Hansen na minutu i 30. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Kao prvo, želim naravno zahvaliti našem kolegi gospodinu Dijazu Demera koji nam je predočio izvrsno izvješće. I ja želim vašu pažnju kao član odbora za ustavna pitanja usmjeriti na tri glavna aspekta ovog izvješća u kojem se radi o reformi e, agencije Europol. Sada smo konačno prilagodili Europol Lisabonskom ugovoru, to je vrlo važno. I posebice kada se radi o onom najvažnijem aspektu, dakle o demokratskoj kontroli, to je jedan glavni aspekt za policijske skupine, jer moramo imati nadzor nad policijskim skupinama i to treba višiti Europski parlament. Uz to imamo i neka druga jamstva, na primjer za borbu protiv organiziranog kriminala danas treba moći prikupljati podatke i razmenjivati te podatke, a tu se radi često o vrlo osjetljivim podacima i zbog toga je i pitanje zaštite podataka toliko važno. Isto tako ovdje želim ukazati još na jednu točku koju su mnogi spomenuli. Uvijek iznova se kaže danas da je kriminal danas e, nadilazi sve granice, ali to je zapravo već dugo tako. Mislim, kriminal već dugo ne poznaje granice i mi smo zapravo oni koji se moraju organizirati, mi smo ti koji moramo stvoriti mrežu kako bismo mogli djelovati internacionalno. To je važan korak. Potrebna nam je e, europska policija kako bismo se borili protiv novih e, fenomena preograničnih e, kriminala. Imamo sedam zahtjeva za riječ, za za riječ, kao prvo ima riječ gospođa Ajala Sender. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Kao prvo bih htio zahvaliti Dios Mera i drugim kolegama na e, vrlo upornom radu Eh, kada se radi o glavnom instrumentu Europske unije za borbu protiv eh, prekograničnog kriminala. ovi posljednji teroristički napadi u Briselu, u Parizu, a zatim prije zapravo napadi u Londonu i u Madridu su ukazali na potrebu da se stvori alat koji će biti za sve i koji će našim policijskim službama dati mogućnost da zaštite bolje Europu i da bolje vrše svoj rad. To znači za Europol, da trebamo imati bolju mogućnost prevencije, više zajedničkih istraga i mogućnost infiltracije te stvaranje kapaciteta ne samo za borbu protiv terorizma, već isto tako i za borbu protiv ovih drugih oblika kriminala koji pomažu terorizmu, dakle trgovina ljudima, utaja poreza, kapitalne tokovi i tako dalje. Hvala vam, gospodin Marijas. Hvala vam lijepa. U proteklih nekoliko godina se proračun Europola sve više povećavao, prije svega kada se radi o borbi protiv terorizma. A praktični rezultati su razočaravajući. To vidimo i nedavno kako u Francuskoj, tako i u Belgiji. Naravno da moramo pojačano se boriti protiv terorizma. Posebice u ranjivim regijama država članica, ali istodobno moramo poštivati i privatnost. A ono što ovdje radimo je baš suprotno. U ime terorizma pokušavamo uvesti danju represiju nad privatnim životom građana svugdje diljem Europske unije. I vidjeli smo da je ta politika neuspjela kada se radi o borbi terorizma. Europska unija mora pozvati države članice da više finanskih sredstva ustupaju nadzoru vlastnih granica, socijalnoj integraciji, E, programima za zapošljavanje muslimanskoj manjini koji već desetljećima žive u državama članicama Europske unije. To je jedini način na koji ćemo moći biti uspješni. Hvala. Gospodin Caputo ima sada riječ i molim vas da ne govorite prebrzo. Hvala, predsjedavajuća. Nedavni teroristički napadi i sve veće prijetnje u kibernetičkom prostoru pokazali su potrebu da ojačamo naš sustav obavještane službi kako bismo imali bolju koordinaciju i bolje zajedničko djelovanje. Dajemo veće ovlasti Europolu i tako omogućavamo da brzo odgovori na terorističke prijetnje i prekogranični kriminal. Drago mi je što se ojačala uloga takozvanog interreferal unita, jedinica Europola koja se bori protiv terorističke propagande online e, koji će trebati uočiti e, problematične internetske sadržaje i prijaviti ih. Nadam se da ćemo se e, jače boriti protiv kriminaliteta na internetu. Tu trebamo ispomenuti e, demokratsku kontrolu nad agencijom. Ovdje smo učinili korak naprijed, ali to nije dovoljno. Imajući na umu visoku razinu prijetnje, mislim da je potrebno predložiti još više da se ojača Europol i to e, što se tiče aktivnosti na terenu i što se tiče Centra za razmjenu informacijama e, o kriminalu. Gospodin Jakovčić, izvolite. madame

Merci, Madame Grapini. doamnă președintă domnule comisar susțin pentru. hvala lijepo gospođo predsjedavajuća mi podupiremo ovu novu uredbu o europolu jer smatramo da europski građani trebaju puno jači okvir kako bi se borili protiv terorizma. ova nova uredba poboljšava prekograničnu suradnju i aktivnosti u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma. to je jedan od malobrojnih legislativnih tekstova, osim toga koji veliku važnost pridaje nacionalnim parlamentima, naravno u suradnji sa europskim. To pojačava transparentnost i demokraciju. Dobro je za novu uredbu da se pazi i na zaštitu podataka. Međutim, zaštita osobnih podataka može ići samo dotle da ne počne umanjivati sigurnost. E, upravo jačanje Europola donijet će veću sigurnost građanima. Razmjena informacija među zemljama članicama mora postati operativnom i ne smije više biti ahilovom petom europskog sustava sigurnosti. Mi ne smijemo dozvoliti da teroristi nastave svoje djelatnosti zato što nismo bili koordinirani i nismo imali dovoljnu razmjenu informacija. Ne smijemo tu nikakvih e, popuštanja, ne smijemo popuštati niti smijemo niti smijemo ikakve tu kompromise činiti. A sada gospod Lopez Aguilar. Hvala lijepo gospod povjereniče, gospođo predsjedavajuća. Ja bih se priključio svim ovim glasovima koji su u ovom visokom domu slavili završetak na ovom velikom poslu i na ovoj uredbi. Isto tako želim zahvaliti našem izvjestitelju na jako dobrom poslu jer mislimo da smo mi se nakon ugovora iz Lisabona sad napokon jednu vrlo važnu alatku počeli koristiti kojom ćemo se boriti protiv prekograničnog kriminala koji uključuje sve od organiziranog krijumčarenja, pranja novca, e, krijumčarenja ljudi, svega do terorizma. U svemu tome će se Europol aktivirati. Ali osim toga je potrebno još nešto, a to je politička volja. Kako bi se Europol doista pretvorio europski FBI, jer to Europi treba. Šta se u SAD učinilo i tamo se borilo protiv nesigurnosti i kriminala i onda su shvatili jednog trenutka da će jedini način za kazneni progon biti ako se može unificirano sa savezne razine djelovati protiv kriminala u svim saveznim zemljama i tako je stvoren FBI. Tako i mi trebamo naš eh, FBI za Europu. Hvala lijepo. Sada gospođa Benova. Hvala lijepo. Štovana predsjedavajuća i gospodine povjerniče, mi pozdravljamo ovo jačanje Europola u suradnji e, policija i sigurnosnih službi u Europi. Nužno je, pogotovo u svjetlu svega što je ovdje već izneseno, da Europol brže i aktivnije može reagirati na sve terorističke prijetnje. Sigurnost građana mora biti na prvom mjestu i stoga je jako važno da se intenzivnije bavimo i sa internetskim opasnostima, da kontroliramo šta se događa prije nego što to dovede do kaznenih djela mi moramo popraviti suradnju i koordinaciju aktivnosti među zemljama članicama i moramo se pobrinuti za to da Europol može i prekogranično istraživati i pomoći zemljama da prekogranično djeluje, zašto su im potrebno dodatne sredstva i resursi. To ni u kom slučaju neće ograničiti temeljna prava i slobode naših građana, upravo suprotno, mi ćemo ih još dodatno zaštititi. Europol će djelovati pod kontrolom Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Hvala lijepo. Hvala, sada smo zaključili sa spontanim javnim za riječ. Vraćamo se na vas, gospodin Prvenić, vam da zaključite ovu raspravu. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Eh. Časni zastupnici, dozvolite prvo da vam zahvalim na vašem doprinosu ovoj raspravi. Zajednički nazivnik u gotovo svim vašim javljenjima je bilo kako moramo odgovoriti na potrebe naših građana za većom sigurnosti. Upravo to pokušavamo učiniti ovom reformom. Jer mi Znamo da terorizam i ozbiljan, teški, prekogranični, transnacionalni kriminal ne priznaje granice. On djeluje upravo prekogranično i naše policijske službe i naše službe za kazneni progon su odgovorne za sigurnost naših građana. I kako bi učinkovito ušli u trag svim počiniteljima, njima je potrebna jedna prava centrala, centralno koordinacijsko mjesto koje će biti u cijelosti operativno imati, davati analitičku potporu i gdje će se razmjenjivati sve informacije. Sa ovim zakonodavnim okvirom za Europol mi ćemo tu agenciju učiniti upravo sposobnom da poveže sve te točke i da zemljama članicama pruži onu potporu koja im je potrebna za borbu protiv terorizma i ozbiljnog teškog kriminala. Europol će biti biti u stanju to obavljati učinkovitije, funkcionalnije i bit će znatno odgovorniji i radit će u cijelosti poštujući naše propise o zaštiti osobnih podataka. Stoga vas pozivam da danas glasate za ovaj kompromisni prijedlog teksta. I dajte da napokon sada počnemo provoditi ono o čemu već godinama raspravljamo, a sve to u koristi za dobrobit naših građana. Hvala vam lijepo. želite još nešto Hvala lijepo, predsjedavajuća završnu riječ. I hvala puno gospodinu povjereniku Avramopolosu. Ja sada govorim o oba ova priloga i želim vam svima zahvaliti na vašim riječima, svim kolegama koji su govorili i našem povjereniku. Točno ste rekli, riječ je o više koordinacije, o više parlamentarnog nadzora, o više zaštite osobnih podataka. Riječ je o tome da imamo agenciju da stvorimo agenciju koja će biti snažan centar za razmjenu informacija. Agencija koja će moć provoditi analize kako bi je zaštitila Evropljane. Evo samo još nešto da vam kažem, ono što je Mike Fast rekao, to apsolutno podupirem glede upravljanja i, i, kako će se to oblikovati. Upravni odbor mora vrlo profesionalno postupati i ne smije dozvoliti da se na njega politički utječe. Zatim još da zahvalim na svim doprinosima mojih kolega, ali da kažem sad vrlo da kratko sažmem. Bilo je 42 javljanja za riječ, 42 doprinosa diskusije. Neka od njih su se zasnivali i na dobrim dijelom na intuitivnom znanju. Međutim, u svim tim, sve te komentare trebamo uzeti u obzir i poštivati ih. I želim zahvaliti onima koji dijele naše uvjerenje naše mišljenje, ali pozdravljam i to što neko ima drugčije mišljenje, jer svako na to ima pravo. Ali još nešto bitno, od 42 priloga u diskusiji su 32 diskusijska priloga poduprla rad izvjestitelja mene i izvjestitelja u sjeni. Bilo je šest javljanja za riječ, šest mišljenja u kojima su tražili još više Europe, još više koordinacije, posebno u klubu zastupnika ALDA. Ali moram nešto poručiti i zelenima. Ja visoko cijenim vaš rad i vaš politički angažman. Hvala vam na tome što ste ovu uredbu Europola poduprli, potpuno neovisno o tome što imate stanovite rezerve i što ste prezentirali jedan amandman koji se više tiče forme nego samog sadržaja. Ali hvala vam svima još jedan puta na ovoj sjajnoj diskusiji koja je bila silno plodna i na ovoj suradnji. Hvala vam kao i veliko hvala našim izvjestiteljima u sjeni koji su tome pridonijeli.